smo izgubili i slomimo moć e, kapitala. Hvala. Evo, time smo završili jednominutne govore. Nastavljamo s radom sutra u 9 sati ujutro. Dnevni red je objavljen, te također se može e, dobiti uvid u e, dnevni red i na strancama Europskog parlamenta. Ovime zatvaram zasjedanje. Hvala vam lijepa.